uniji i godišnje izvješće za 2015. godinu. Dajem riječ odmah gospodinu Gualtieriju na četiri minute. Izvolite. Thank you, Mr. President, Mr. Commissioner. The Hvala predsjedniče povjereniče. Bankovna unija je najvažniji korak prema stvarnoj ekonomskoj i monetarnoj uniji od uvođenja eura. Jedinstveni nadzor i jedinstvena sanacija znače značajan prijenos odgovornosti e, na europske institucije sa država članica. To je nužno kako bi se osigurala stabilnost i vratilo povjerenje u bankovni sustav, a kako bi se smanjili i podijelili rizici i povećala financijska integracija. Takav prijenos odgovornosti zahtjeva odgovarajuću razinu parlamentarne kontrole, a ovo izvješće upravo je prvi konkretni korak u tom smjeru. U tom smislu želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnoj suradnji kao i tajništvu i svim službenicima na uloženom trudu. Također mi je drago da smo imali transparentan dijalog sa SSM-om, SRM-om i komisijom. U ovom izvješću se govori o tome da je osnivanje SSM-a doživjelo uspjeh u operativnom smislu, ali isto tako i u smislu kvalitete nadzora. Istovremeno smo identificirali neke probleme i mogućnost poboljšanja u oba područja. Posebno smo naglasili važnost djelotvorne koordinacije između mikro i makro prudencijalnih politika, budući da je SSM eh, u sastavni dio eh, makroprudencijalnog okvira, zatim potreba za nadzornim i regulatornim okvirom, te poboljšanje razumijevanje zajedničkog nadzornog pristupa među bankama e, što se tiče pojedinih mikroprudencijalnih mjera. Također smo naglasili i važnost razmjernosti. Tržištima treba jasnoća i predvidivost kada je riječ o određivanju kapitalnih zahtjeva. Međutim, to nije bio do sada slučaj. Nedostatak jasnoće u zakonodavstvu ne bi trebalo spriječiti SSM da koristi marginalnu fleksibilnost da bi se izbjegla rješenja koja mogu loše utjecati na tržište obveznicama. Upravo zato tražimo da se pojasni MDA kao funkcioniranje drugoga stupa, što bi trebalo biti samo za rizike koje se odnose na banke. Pozdravljamo e, priopćenje komisije kojim bi se trebalo pokrenuti postupak revizije. Mislimo da bi SSM trebao u potpunosti uzeti u obzir znači kapitalne zahtjeve iz e, drugog e, stupa kao i smjernice. Isto tako podržavamo diskrecijsko pravo kako bi se postigla, e, postiglo usklađivanje standarda i praksi i iznijeli smo konkretne komentare vezano uz neka pitanja koja su bila predmet konzultacija. Potrebni su daljnji koraci kako bi se poboljšao nadzor nad bankama kako se ne bi kako se ne bi uzimao u obzir samo kreditni rizik nego i ostali rizici posebno imovina e, treće razine odnosno aktiva treće razine Istovremeno preporučamo da se pažljivo ocjene različite odluke koje su na raspolaganju odboru na temelju europskog zakonodavstva što uključuje različite instrumente sanacije kao alternativa likvidaciji banaka te da se uvijek primjenjuje načelo razmjernosti, poštenosti i fleksibilnosti što je već ugrađeno u zakonodavni okvir, te da se pritom ima u vidu važnost održavanja povjerenja u bankovni sustav i održavanje financijske stabilnosti. Ovdje se također poziva da se dovrši e, bankovna unija. Parlament pozdravlja najnoviji paket mjera komisije te obvezu da se radi na smanjivanju rizika. Mi radimo na e, odgovarajućem zakonodavstvu. Isto tako treba naglasiti da je smanjenje rizika jedan širi koncept te da obuhvaća različite mjere. Najkontroverznija je e, izloženost e, državnog duga i tu se pozivamo na preporuke iz Bazela. Dakle, e, ono što trebamo jest e, da se e, srednjoročno situacija revidira na odgovarajućim razinama u Bazelskom odboru. Hvala gospodine Gualtieri. Riječ ima povjerenik Hill. Izvolite. Hvala predsjedniče. Također želim zahvaliti Robertu Gualtieriju na ovome izvješću o bankovnoj uniji. Mislim da nam je to izvrstan podsjetnik koliko je toga već odrađeno. Kada je riječ o Europskom regulatornom i nadzornom okviru, bankovna unija je od središnje važnosti za tu novu arhitekturu. Jedinstveno sanacijsko tijelo je već sada dobro uspostavljeno i lako je zaboraviti da je prijenos nadzornih ovlasti e, odrađena prije samo godinu dana, te da je jedinstveni sanacijski odbor počeo s radom tek 1. siječnja ove godine. Uistinu smo u rekordnom vremenu mnogo toga odradili. Pomogli smo da europske banke budu snažnije, da budu bolje kapitalizirane, a da europski porezni obveznici imaju bolju zaštitu. I zato želim zahvaliti članovima i zastupnicima ovoga parlamenta i svima prethodnicima koji su odigrali važnu ulogu u ovome zadatku. Htio bih samo naglasiti nekoliko najvažnijih pitanja. Mi se slažemo da postoji potreba na razini Europske unije, a i na razini država članica, da se nešto poduzme vezano uz zajmove koji e, su problematični isto i predstavljaju teret e, u bankovnom sektoru. Također, naše djelovanje mora biti razmjerno, moramo biti osjetljivi na različite poslovne modele, te moramo izbjeći nepotrebne kriterije usklađivanja, posebno kada je riječ o manjim bankama i kada budemo radili reviziju CRR-a, upravo ćemo se baviti tim pitanjima. Također se slažem da moramo poduzeti sve što možemo kako bismo podržali kreditiranje malih i srednjih poduzeća te dugoročno ulaganje u infrastrukturu. Što se tiče zabrinutosti banaka, ovdje nam je najvažnije da se do 2024. godine osnuje EDIS i to je sastavni dio jednog e, dubljeg nastojanja da se produbi ekonomska i monetarna unija i na taj način će se dovršiti bankovna unija trećim stupom. Mislim da imamo uravnotežen pristup kojemu je cilj smanjiti rizike, ali isto tako ih e, e, ravnomjerno raspodijeliti. Međutim, e, mi moramo paralelno raditi na tome da se i dalje održava pritisak kako bi se u potpunosti svi ovi instrumenti prenijeli u nacionalno zakonodavstvo. Uskoro ćemo se konzultirati vezano uz sustav restrukturiranja i nesolventnost i do kraja godine ćemo iznijeti prijedlog e, kako bismo isto tako proveli ukupnu sposobnost apsorpcije gubitaka na način koji bi mogao e, biti dobar za čitavu Europsku uniju. Gospodin Gualtier je govorio o kapitalnim zahtjevima u drugom stupu i odnosu sa e, kapitalnim zaštitnim mehanizmima. Mi znamo da nadzorna tijela imaju drugačija pravila u primjeni e, tih instrumenata i upravo smo pokrenuli proces razmatranja tih pitanja zajedno sa državama članicama i ovdje u parlamentu kako bi zakonski propisi mogli funkcionirati onako kako je to zamišljeno. Moraju postojati razlike između ciljeva iz prvoga stupa što se odnose na sve banke i iz drugoga stupa koji su specifični za pojedine institucije i ovise o razini dodatnih rizika koje banke e, E, predstavljaju. Ja se radujem daljnjoj raspravi o ovoj vrlo važnoj temi. Ovo su samo neka od područja e, koja sam zamijetio u izvješću. Ja se slažem da imamo dobre osnove i da na temelju toga možemo nastaviti raditi i sve u svemu sam optimist kada je riječ o tome da imamo priliku poboljšati zakonodavstvo da bismo i dalje mogli ispunjavati svoje ciljeve, a istovremeno podržavati gospodarski rast i ulaganja u Europi. Hvala povjereniče Hill. Sada ćemo čuti mišljenja predstavnika klubova stranaka. A Tijekom rasprave otvorit ćemo također i mogućnost e, javljanja putem plave kartice. U ime Pučana ima riječ gospođa Paunova na minutu i 30. Izvolite. Thank you, Hvala predsjedniče, povjereniče, uvaženi kolege. Stabilni bankovni sustav nosi e, nova radna mjesta. Nedavno su financijske institucije u određenim državama članicama imale poteškoće i to nam govori o tome da je pred nama još mnogo posla. Ovo izvješće nam daje dobar smjer za reforme u bankovnom sektoru. Ono što je važno jest da se poziva da se dodatno smanji rizik mi smo jasno naveli da je trošak nesolventnosti banaka nešto što treba ravnomjerno raspodijeliti, rizik treba smanjiti u najvećoj mogućoj mjeri. Isto tako želim istaknuti da smanjenje rizika ne treba sagledati kao nekakav nejasni koncept, ovdje se mogu odraditi konkretni potezi, zato podržavamo komisiju da e, pomogne u tome i da e, države članice provedu odgovarajuće mjere. Međutim, treba nam i pravna sigurnost. Zato smo zatražili pojašnjenje postojećeg zakonodavstva u području MDA, te smo jasno istaknuli da banke moraju ispunjavati kapitalne zahtjeve iz prvog i drugog stupa. Međutim, ovo je jasan poticaj da se smanji izloženost državnom dugu te uravnotežen pristup trećem stupu bankovne unije. Na taj način smo dali snažnu e, snažni poticaj jednom e, sustavu koji je okrenut prema budućnosti. S obzirom da smo imali većinu glasova u odboru, nadam se da ćemo danas izglasati ovo izvješće. To će biti važan dijalog koji će nam pomoći u izgradnji bankovne unije na najboljim mogućim načelima. Hvala, gospodin Ferreira u ime Izvolite. Hvala. Bankovna unija je de facto jedini potpuni e, projekt koji je Europska unija predložila kako bi odgovorila na krizu, kao odgovor na krizu iz 2008. godine. Ovaj prijedlog je e, obnovljen 2015. u izvješću pet predsjednika Bankovna unija je ključna za stabilnost jedinstvene valute i financijskog sustava u Europi. I na taj način smo shvatili e, važnost e, jedinstvenih pravila, mehanizma nadzora, jedinstvenog sanacijskog mehanizma, dakle to su sve instrumenti koji su finalizirali i dali dobre rezultate. Međutim, moramo jasno reći i sljedeće. Ono što je u početku predstavljalo rizik je ono što još uvijek moramo riješiti. E, imamo dva primjera, imamo dakle njemački sustav i imamo još jedan sustav koji se temelje na jamčenju štednih pologa. Ako ne uspijemo stabilizirati bankovnu uniju zahvaljujući jamstvu štednih pologa, posebno u trećem stupu, koji je već razvodnjen, ali ipak nam je potreban, a ako ne bude ako ne budemo imali zajednički zaštitni mehanizam, imat ćemo uistinu značajne rizike. Ako ne dovršimo ovu arhitekturu, onda će i ovi postojeći stupovi zapravo predstavljati nešto što može izazvati neravnoteže. Svi znamo da napola ispečen kolač može izazvati probavne probleme. u izvolite. Gospodine predsjedavajući danas govorimo o bankovnoj uniji a ona do sada ima dva elementa e, mutualizacija troškova e, na račun e, uglavnom poreznih obveznika i zajednički bankovni nadzor koji još uvijek ne funkcionira. U svakom slučaju sad se tu miješaju nadzor nad bankama i monetarna politika. To je kritizirao i ministar Šojble. E, dakle, ono što je bitno je da se razdvoji nadzor od monetarne politike. E, jedan treći element bi trebao biti zajedničko e, jamstvo za štedne uluge Danas se radi o tome e, da njemački e, štediše pokrivaju gubitke stranih banaka. E, ta vremena su Dakle, morate jasno reći koje je vaše stavište u vezi s tim. Ja sam zatražila poimenično glasanje u vezi sa E, time tak kako bi e, njemački birači jasno vidjeli e, koja su vaša stajališta. Hvala lijepa. Hvala. U ime Aldea, gospođa Gular, izvolite. Bonjour, monsieur le Povjereniče, predsjedniče, izvješće o bankovnoj uniji ne bi trebala biti prilika da se vode predizborne kampanje. To je iznimno važna tema u vezi s kojom konačno možemo dobiti pregled onoga što je učinjeno unazad nekoliko godina. Ovo je vjerojatno jedina tema, jedino područje u kojem Europa može reći da je odradila značajan korak prema naprijed u posljednje vrijeme. Neću se vraćati na ono što je odrađeno, ja ću također nešto reći o Edisu, budući da sam izvjestiteljica u Sjeni. E, kao prvo, ono što nam imperativno treba jest da ponovno vratimo uzajamno povjerenje. Naime, ovaj tekst se tiče nekih vrlo osjetljivih pitanja, dakle odnosa štediša prema vlastitom novcu i ja ne želim da se to nacionalizira. Nema zemalja u kojima je bitno zaštititi pologe u bankama, a u drugima manje. Dakle, to je svima nama od zajedničkog interesa, kao i e, dobro funkcioniranje bankovnog sektora unutar eurozone. Veze su toliko isprepletene da moramo biti oprezni i prijedlozi koji se tiču smanjivanja rizika ne smiju dati dojam da ćemo stvari promijeniti preko noći. Moramo raditi na većem povjerenju u bankovni sustav što se tiče odgovora E, koje možemo predložiti i povjereniče, htjela bih reći da moramo uistinu imati jamstvo da je komisija spremna odraditi svoju ulogu čuvarice ugovora i uspostaviti uvjete e, kojima će se poštivati zakonski tekstovi. I treće, naravno, možemo razgovarati vremenskim rokovima. Mislim da će nam biti potrebno da odradimo ovaj zadatak i da bismo imali uspjeha moramo imati povjerenje i vratiti međusobno povjerenje. U svakom slučaju vam zahvaljujem na ovom prijedlogu koji predstavlja treći stup bankovne unije. Ehm, gospođa Karina, <clears throat> u ime GUA, izvolite. Hvala. Kada su spašene velike banke za vrijeme financijske krize i to iz novca poreznih e, obveznika, to se dogodilo zato što su banke bile prevelike da bi ih se moglo pustiti, da propadnu. Dakle, one bi za sobom bile povukle ostatak e, društva da su bankrutirale. Jedan od prvih koraka koji možemo poduzeti kako bismo zaštitili porezne obveznike ukoliko dođe do sljedeće krize jest da banke budu toliko velike da se e, porezne obveznike prisili da ih ponovno spase sljedeći put. Međutim, bankovna unija ništa ne poduzima u tom smislu. Osam godina nakon bankovne krize europski bankovni sektor još je veći, još je koncentriraniji nego prije i još uvijek ne postoje zakonski propisi kojima bi se uzele uzeo u obzir problem banaka koje su prevelike da bi bankrotirale. Banke još uvijek mogu biti veće i još veće, tako da zapravo više nećemo niti imati još jednu bankovnu krizu. Ovo prvo izvješće o bankovnoj uniji dobra je prilika da se postavi pitanje banaka koje su prevelike da bi bankrotirale. Nažalost, Europski parlament nije iskoristio tu priliku, a Mario Draghi je isto tako u ovoj skupini e, najvećih banaka. Možemo li dopustiti da Mario Draghi bude u klubu guvernera banaka nad kojima bi trebao vršiti nadzor. Mislim da to nije prihvatljivo. Isto tako, ovo izvješće nije kritički nastrojeno i zato ga ne možemo podržati. Sljedeći govornik u ime zelenih. Drage kolegice i kolege, gospodine povjereniče, prije želim reći da je tužno kako se ovdje pokušava pomoću laži e, voditi predizborne kampanje nije točno da će porezni obveznici e, jamčiti za e, financirati sanacijske, sanacije banaka. Upravo se radi o tome da zaštitimo porezne obveznike kako bi u buduće e, dioničari e, snosili te troškove. Dakle, nemojte širiti takve neistine i paniku. Moram se također e, čuditi kada ljevica Eh, izražava tako kritike eh, na ovo izvješće, a na sastancima gdje se eh, radilo na tom izvješću niste bili niti nazočni. Dakle, kolega izvjestitelj Galtier je bio vrlo kolegijalan i e, doista je uvrstio u svoje izvješće primjedbe i e, prijedloge za izmjene od kolega, međutim vi niste ni bili na tim sastancima. E, međutim, gospodine Hill, što ćete učiniti protiv banaka u sjeni? i konačno zanima me osobito jedna tema kako ćemo se pobrinuti za to da različiti signali e, e, da se e, oslabi kapitalizacija banaka da se da suprotstavimo tome jer ne smijemo ponoviti greške od jučer. Hvala lijepa. Hvala lijepa za vrijeme dok je gospodin Gilgo držao govor, prevoditelj rekao da je e, gospođa rekla laž. Dakle, to je... Ne znam je li prihvatljivo da se nekog zastupnika naziva lašcem. Je li moguće da je prevoditelj bio u krivu i da gospodin Gilgold nije to rekao, a ako nije onda mislim da bismo to trebali istražiti. Hvala gospodin Balina, e, u ime fdd na minutu i 30. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa želim reći kolegi Gigoldu da su njemački porezni obveznici još uvijek izloženi bagatelnom riziku, čak i s uvođenjem prva dva stupa, jer budući da nije dovršen prvi stup, odnosno prava odvojanje banaka, još uvijek imamo univerzalne banke koje s jedne strane mogu špekulirati, a s druge strane imati osiguranje štednje. To još uvijek postoje i ta podjela nije učinjena. Poslušali smo jake sile i jake interese i sada imamo stup koji uvodi pojam tekućeg računa kao ulaganja. Recimo imamo tvrtku koja ima više od 100.000 eura kako bi isplatila plaće jednom mjesečno i sada se ta tvrtka može naći bez tih stotinu tisuća eura, osim ako se ne nađe neko rješenje, jer Europska središnja banka ne može biti eh, zajmodavac posljednje instance. Dakle, mi smo poduzeli mjere ne razmišljajući o uzrocima bankovnih kriza, nego samo o posljedicima. I to je paradoksalna situacija koja dovodi do strašne nestabilnosti i europskog tržišta, a tržišta nisu glupa. Primijetila su to od 1. siječnja minus 40% u zalihama. To je situacija koja koju imamo sada i ono što poduzimamo ne djeluje zato jer se sredotočemo na E, kredit i kredit rizika ne na financijske proizvode. Recimo imamo Deutsche Banku ili Bank Fonsejsko koje su, koje su pune derivata i zadenica. Dakle, prvi stup bi trebao biti odvajanje bankovnih djelatnosti. Hvala. Hvala gospodine Vali. U ime ENF-a gospodin Povjereniče, lijepo vas pozdravljam. Kada bih eh, trebao reći što se događalo sa bankovnom unijom 2015. godine, rekao bih da je vaša institucionalna prevara da bi se spasio bankovni lobby za vas dobro funkcionirao do sada. Vaše zakonodavstvo zapravo prešlo je na teret građana. U Francuskoj ratifikacija bankovne unije odrađena u kolovozu i to dok su Francuzi bili na godišnjem odmoru. Eh, kada eh, nesolventni bankovni sustav propadne, klijenti banaka bit će Past će u zamku i morat će platiti konačni račun. I to je zapravo način na koji je Europska središnja banka oduzela državama članicama njihove ovlasti i uspostavila sustav kako bi spasila euro. Sustav jamčenja štednih pologa u trećem stupu bankovne unije koji je predviđen za 8 godina nešto je što je nedemokratski sustav i to, naime, to se neće, neće zaživjeti jer Njemačka to ne želi. Četiri regionalne talijanske banke su propale i vidjeli smo e, kako su prošli, e, kako su prošli štediše. Europska unija podržava ultra neoliberalnu ideologiju bankovnog sustava i jedino rješenje je da se stane na kraj sustavu univerzalnih banaka. Ovi zakonski propisi samo će pogoršati probleme, a suvereni narodi su bijesni i okrenut će se protiv i vas i vaših kolega eurokrata. Hvala u ime neovisnih. E, gospodin Zarijan Nopulos, na jednu minutu, izvolite. Bankovna unija trebala bi omogućiti da se sanira sustav, a pritom ne bi trebao biti dodatni teret za štediše. Međutim, to nije istina budući da troškovi rastu progresivno i to utječe na nezaposlenost i dovodi do većeg siromaštva. Evaluacija Europske unije nije omogućila da se smanji opterećenje kućanstava i e, sada se zapravo događa to da se ovaj bankovni sustav može osnažiti jamstvima koja bi trebala iskoristiti ovu situaciju. Narod će platiti zbog tog kapitalističkog sustava kako bi se ispunile potrebe kapitalizma. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, izvješće o bankovnoj uniji je pogled unatrag. E, postaje jasno da e, se u svim, sva tri stupa bankovne unije još ima posla pred nama, ali, ono što, ali sad moramo dovršiti ono što je započeto. E, Dakle, sada su na redu zemlje članice, a komisija mora e, vršiti pritisak na zemlje članice da implementiraju ono što je odlučeno. Jer ako temelji nisu stabilni, svaka kuća koja se sagradi na tim temeljima bit će na kraju nestabilna. E, fleksibilizacija e, pravila, već se traži neka fleksibilizacija pravila i odstupanje od nečih, nekih stvari koje smo e, donijeli. Međutim, mi smo e, donijeli e, ono što smo donijeli zato što ne želimo da naši građani u buduće saniraju i spašavaju banke. Dakle, potrebni su nam jaki instrumenti, želimo zaštititi naše porezne obveznike i zato se zalažemo i klub zastupnika osim toga tražimo od komisije da inzistira na implementaciji svega šta je e, donešeno. E, mi tražimo od vas gospodine povjereniče zakonodavne prijedloge e, mi želimo u jednoj, surađivati u jednoj stabilnoj i učinkovitoj bankovnoj uniji, ali do tada je pred nama još mnogo posla. Hvala lijepa. Gospodine Balci, imate pitanje gospodina Valija. Prihvaćate li pitanje? Izvolite, gospodine Valli. Hvala gospodinu Balcu što je prihvatio moje pitanje. Evo, samo vama na znanje. Znači, jedan plavi karton po govorniku, jer inače ćemo previše odgoditi glasovanje za danas. Izvolite, gospodine Varli. Hvala gospodinu Balcu što je primio moje pitanje na njegovom odgovoru. Znamo da su sada uvedena pravila o bankama od 2013. godine više nije moguća državna pomoć. Nedavno je e, spašeno četiri banke u Italiji i tu je komisija bila puno stroža? Zašto nije bila toliko stroga u spašavanju jedne regionalne banke u Njemačkoj koja je u listopadu u istom trenutku kada je komisija bila stroga prema našim bankama primila državnu pomoć u visini od 3 milijarde eura. Pitam se, vrijede li pravila samo za sredozemne zemlje, a Njemačka međutim može činiti ono što želi. Kako vi tumačite tu odluku? Hvala. Kao prvo e, prijevod je bio E, malo nejasan, ali želim jasno reći da se strogi e, postupak prema nesolventnim bankama smatram da je u redu i da treba biti primljeni na sve druge banke. E, naravno, vaše pitanje kolega Vali bi zapravo trebali uputiti povjereniku Hilu, jer on je taj koji može odgovoriti na to pitanje. Međutim, mislim da je komisija u slučaju italijanskih banaka potpuno ispravno postupila. Hvala lijepa gospodine Balc. Riječ ima gospodin von Weizsäcker na jednu i pol minutu. Hvala i zahvaljujem kolegi Kvalteriju na ovom izvješću. A glavna poruka tog izvješća je da je čaša napola puna kada govorimo o bankovnom uniji. Dakle, napola puna, ne napola prazna. Mnogo toga je već postignuto, ali je ipak pol puna zato što još treba odraditi neke stvari kako bi e, čitav sustav zaživio. S obzirom da je čaša na pola puna, ovaj e, plan komisije ne bi trebalo biti poziv da se smanji regulativa, nego da bi to trebalo na odgovarajući način nadopuniti regulativu. Što se tiče bankovne unije, problem je očit, problem zajmova, problematičnih zajmova još uvijek nije riješen u čitavoj bankovnoj uniji. Kapitalizacija nije jednaka, posebno kada je riječ o sistemskim bankama gdje nije uvijek na zadovoljavajućoj razini i to je upravo jedan od razloga zbog problema na tržištu nedavno. Prijedlog Komisije za strukturnu reformu banaka treba provesti na odgovarajući način, ne smije se razvodniti. Odgovarajuće razine e, moraju biti ispoštovane također i e, što se tiče kapitalnih rezervi. Isto tako nam treba odgovarajući europski sustav jamstva štednih pologa, uzimajući u obzir specifičnost država članica i imajući u vidu da to treba ići ruku pod ruku sa dodatnim smanjivanjem rizika u bankovnom sustavu. Treba nam dobra strategija za smanjivanje izloženosti državnog duga i e, mislim da neki elementi ovoga izvješća daju dobre upute za to kako napuniti tu e, čašu koja je na pola puna. Gospodine Vajceker, imate pitanje? Gospodina Wolfa, prihvaćate li pitanje? Izvolite. E, hvala gospodine von Evo, samo jedno, jedno vrlo jednostavno pitanje. Imamo izvješće o bankovnoj uniji smatrate li da postoji samo jedan način razmatranja banaka u Europskoj uniji, što je bankovna unija, ili postoje li možda druge metodologije ili druge opcije za poboljšanje rasta, zapošljavanja i za rješavanje pitanja inflacije i to metodologije koje bi se mogla upotrebiti umjesto bankovne unije? Izvolite, gospodine Van Weizsäcker. Poboljšanje bankovne unije nije nužan preduvjet kako bi se omogućio rast, ali je svakako važan preduvjet za dobro funkcioniranje naših gospodarstava i zbog toga je ona važna za održivi razvoj. Kao što znate, nije svaka zemlja u EU dio bankovne unije niti su svi e, članovi europodručja e, članovi e, bankovne unije i zbog toga imamo i izazove monetarne unije i razlike u odnosu na jedinstveno tržište i zapravo je tu situacija vrlo zanimljiva. Hvala. Gospodin Lunes, na jednu minutu, izvolite. Hvala. Ovo je izvješće o bankovnoj uniji i sadrži doista važne aspekte. Tu mislim na kritike upućene testu opterećenja banaka eurozone. Evo, tu mislim na banku Dexi i na njezin e, ispit opterećenja. Znate kako je cijela priča završila. Ako želimo da europske banke budu sigurnije, trebaju nam stroži nadzor i učinkovitiji nadzor. I to je pitanje kojim ćemo se trebati pozabaviti u budućnosti u ovom parlamentu. Primjerice kada je riječ e, o europskom e, sustavu jamčenja štednih pologa. Evo, mislim da je ova rasprava također važna u tom kontekstu. Na, u zaključku moram reći da mi je žao što ovo izvješće u nekim točkama je previše optimistično. Premalo se govori o stanju u mnogim bankama u južnoj Europi i Prebrzo se prelazi na e, političke izjave Marija Dragija. Hvala, gospodin Šambon, na jednu minutu, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine povjereniče. Želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsno odrađenom poslu i želim zahvaliti također i izvjestiteljima u sjeni. U ovoj vječnici čule su se neke nesmotrene izjave, ne znam je li to demagoško nastajanje ili jednostavno neznanje i poznavanje demokracije. Bankovna unija je najbitniji potez koji je poduzet protiv e, destruktivne demagogije na teret europskih građana i to je najznačajniji potez koji je učinjen u posljednjih nekoliko godina u smislu osiguranja budućnosti europskih građana. Znam da je ovo pitanje doista tehnički složeno i mi smo ovdje da bismo govorili o politici, no ipak važno je da javnost sazna da želimo omogućiti veću sigurnost i to je temelj demokracije. Dakle, trebamo biti pravedniji u postupanju prema zemljama, trebamo biti i ustrajni, ali u svakom slučaju komisija treba sigurno napredovati, a da e, pri tome ne sluša sirijski pjev. Hvala. Imate pitanje gospodina Sanija. Gospodine San, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi kolega. I ja se slažem e, s tvrdnjom da je bankovna unija doista važno postignuće, kao što smo i čuli, no taj projekt još nije dovršen. Dakle, Smatrate li doista da je postignuće to što u trećem stupu još uvijek nema zajedničkog e, sustava osiguranja štednih pologa? Koliko smatrate da to je doista potrebno? Možete ostati, molim vas, izvolite. me, signor Presidente. Ispričavam se. Yo pienso que es un éxito en construcción Mislim da je to doista važno postignuće u izgradnji bankovne unije i svakako je to uspjeh da smo počeli raditi na tome. To trebamo još pospješiti. Hvala. Gospodine Krajspo, na minutu i 30. Hvala gospodine predsjedavajući. Niz godina nakon izbijanja krize banke su primile gotovo 800 milijardi javnih sredstava što je jednako pet proračuna Europske unije, a unatoč tome banke na sjeveru su glavna crna rupa u europskom gospodarstvu. Deutsche Bank ima izloženost od 60 milijuna eura što je 20 60 milijardi eura, što je 20 puta više od njemačkog BDP-a. Naše mjere su se pokazale beskorisnima u nošenju sa e, velikim bankama i u nastojanju da se uvede redu u računima e, Deutsche banke. Kada se e, zbog nesolventnosti velikih banaka približava nova kriza, važno je reći da je zapravo prva godina bankovne unije bila uspjeh, no taj je projekt nametnuo strukturne reforme zemljama Južne Europe, a da ne govorimo o pitanju suverenosti i o siromašavanju pučanstva. To je državni udar koji je nametnut krškom narodu u lipnju 2015. godine. Posljedica je bila zatvaranje eh, grčkih banaka što je imalo i katastrofalne posljedice po grčkom gospodarstvo. Današnje izvješće zapravo ne spominje niti taj skandal. Ove institucije su opasnost za e, suverenost i stabilnost Europe. Možemo li ovu situaciju preokrenuti? Pa, e, bacimo se na posao. Hvala, gospodin Wolf. E, imate dvije minute, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Vrlo davno, prije nego što je čovjek sletio na mjesec, prije interneta i mobitela i čak i prije Eurovizije, Postala je zamisao o novoj zemlji koja će proizići iz Europe, o novom carstvu u Ujedinjenim državama Europe, a e, u tom carstvu treba će i nova moneta i nova banka, Europska središnja banka. I ta bi banka poboljšala produktivnost, e, izglede za zapošljavanje i budućnost europskih građana. No, dođemo do današnjeg dana. Imamo nezaposlenost u prosjeku posto nezaposlenost mladih koja prelazi 30% u brojnim zemljama, smanjio se BDP i povećalo se siromaštvo. Europska unija e, su i dalje za glave o prošlosti dok svijet ide dalje. Imamo vrlo talentiranih i mladih ljudi, poput vas povjereniče Hill, koji pokušavaju dovršiti jednu ideju i prenijeti je u modern svijet. No, ta je ideja zastarjela. Zamislite zemlje koje su izvan eurozone, koje napreduju, koje imaju zamisle od one, e, bolje od one koje vi imate danas. Hvala gospodine Wolf. Imamo pitanje za vas. Gospodina Hakmarka, izvolite. Prihvaćate li pitanje? Gospodine Hakmark, izvolite. Hvala lijepa. Čini se da čestite za vremenima Hastingsa i 1066, e, ali tada su vas osvojili vikinzi. Slušajući vas, e, čini se da svi problemi dolaze iz Brisela, ali ako pogledate probleme Ujedinjene kraljevine, nisu li možda bili zapravo uzročnici problema Blair i Brown, a ne Brisel? I ne bi li možda bilo dobro da imate banke koje pokrivaju europsko tržište i da nemate ovu šumu različitih propisa, nego jednu zajednički propis o kojem smo zajednički odlučili. Dakle, je li vam draže imati džunglu različitih nacionalnih propisa od jednog jedinstvenog propisa ili odredbe koje obuhvaća zajedničko tržište? Gospodine Wolf, imate pravo odgovoriti i drago mi je uvijek dobiti pitanja od vas, gospodine Mark. Vi kažete da je to džungla, ali ja kažem da imamo međusobno natjecače odredbe diljem svijeta, a to je u Europi dovelo do visokog nezaposlenosti, negativne inflacije, gotovo deflacije i niske produktivnosti, ali u zemljama poput Ujedinjene kraljevine koje su izvan eurozone i koje imaju fleksibilni sustav, one bilježe visoku zaposlenost, visoku produktivnost i visoki rast, daleko bolje od prosjeka Europske unije. Dakle, je li bolje imati doista zajednički okvir i zašto taj zajednički okvir uništava Europsku uniju umjesto da je čini konkurentnijom. Hvala. Gospodine Rajbek, na jednu minutu, izvolite. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, glavni problem sa bankovnom unijom je prijenos ovlasti na jedinstveni nadzorni mehanizam. Svi smo vidjeli što to znači ako nije moguće donositi odluke na nacionalnoj razini nego kada treba čekati europske odluke. Svaka zemlja članica ima različito bankovno tržište ovisno o životnom standardu i ponašanju potrošača. Dakle, ovo izvješće bi trebalo ukazati na instrumente koji su još uvijek na raspolaganju zemalja članica kako bi one neovisno se mogle nositi sa krizama. Drugi problem je razlika u gospodarstvima između zemalja članica bankovna unija se ne može ostvariti prije nego što komisija ispuni svoj cilj podizanja i izjednačavanja životnih standarda. Ako postoji bankovna kriza u zemljama članicama, same nacionalne banke trebaju se time neovisno moći baviti jer one imaju povijesna znanja koja su potrebna kako bi se riješilo domaće probleme zemalja članica. Gospodin Bacu, na jednu minutu, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Bankovna unija je sredstvo integracije koje želi iskoristiti gospodarsku krizu kako bi dovelo do sve dublje integracije Europske unije. Izvješće pet predsjednica, eh, predsjednika je zacrtalo glavne smjernice za bankovnu uniju monetarna unija neće moći biti učinkovita, naročito zato jer zemlje ne mogu same donositi odluke o vlastitoj monetarnoj politici. Na taj način Europska unija se urušava sa svom svojom vjerodostojnošću i na taj problem ne možemo naći rješenje. Zacrtani ciljevi Ujedinjene Europe neće se moći ostvariti jer jedna doista demokratska unija bi mora dobiti mandat samo od suverenih naroda. Gospodin Langen, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće je doista popno procijenilo prvu godinu bankovne unije. I krenut ću od prvog pitanja ili prve točke. Politika nadzora banaka ne može se ostvariti bez mijenjanja ugovora. Istina je da je veća kapitaliziranost banaka, ali pristup zajmovima, naročito u južnoeuropskim zemljama, je sve manji. Male i srednje banke moraju djelovati u uvjetima istima koje vrijede za velike banke i to je raširena praksa. I to birokratsko opterećenje malih i srednjih banaka dovodi do poteškoća zato jer središnje banci treba e, dojaviti sve zajmove do određene gornje, e, nakon određene gornje gradice koja je dosta niska. mislim da se ne bavimo dovoljno niti pitanjem izloženosti e, stvorenog duga Kolega Giegold e, je opet govorio o stopama inflacije i o drugim stopama koji su navedeni u uredbi i e, koje su različite. Trebamo se prisjetiti početka ovog procesa. Krenula se s Bankovom unijom zato jer mm, su Belgija i Luksemburg htjeli uvođenje određenih e, mjera kako bi se spasila Beksija. Amunija je u 24 sata uspio prikupiti 24 milijarde državne pomoći za Beksiju, a sve to sada treba pokriti jamstvima za štednju, ali to nije moguće. upućujem vam je pitanje, no vi ste u istom klubu i to se protivi duhu plave kartice. Dakle, gospođa Beres ima riječ na minutu 30. Hvala predsjedniče. Ja bih htjela reći da se slažem s gospodinom Balcom kada kaže da trebamo nastaviti ono što smo već započeli. Ako to ne učinimo, onda bi se moglo dogoditi sljedeće, da ćemo učiniti dovoljno da budemo za to krivi, ali ne dovoljno da preuzmemo zasluge. Ako želimo ići do kraja onoga na što smo se obvezali, onda nam nedostaje više od onoga što ste vi spomenuli. Treba nam zaštitni mehanizam, backstop, i treba nam osiguranje štednih pologa. U protivnom ono što je do sada stečeno okrenut će se protiv nas. Mislim da bismo zajedno trebali odlučno krenuti u tom smjeru. Ovdje trebamo pokrenuti raspravu na temu smanjivanja rizika kako bismo ih mogli ravnopravno raspodijeliti. Međutim, iza tog koncepta zapravo se skriva jedna suštinska rasprava o poziciji državnih dugova. I nije mi jasno da neki ne žele e, međunarodni pristup u tom području, a istovremeno žele ukinuti uzimanje u obzir državnog duga na održiv način i sami ne žele da državni dug bude instrument kojim se neće spekulirati na način da bi se to stavilo da bi se primijenio porez na financijske transakcije. Mislim da u određenom trenutku treba donijeti neke odluke. Možu, mogu vam zajamčiti da ćemo morati preuzeti dugove Južne Europe ako zaživi zajedničko osiguranje štednje u eurozoni. Ja to prihvaćam. I povjerenje je zapravo temelj svih e, ovakvih poslova. Jedan građanin neće položiti niti jedan euro na svoj račun ako ne bude mogao imati povjerenja da će taj novac tamo i ostati bankovni sektor i na jugu i na sjeveru su u velike vjeri različiti i rizici su različiti i zajednički program osiguranja štenje koji obuhvaća se sve će povećati povjerenje u onim zemljama gdje bi zapravo trebalo zvoniti na uzbunu. Zbog toga se protivim izvješću Gualtieri. Hvala. Gospođa Matijas na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući poštovani kolege, kada govorimo o plaćanju računa iz južnoeuropskih zemalja, vidimo da je prebačen novac iz južnih zemalja u sjeverne zemlje kako bi se spasilo njemačku banku. Više milijuna eura pokupano je u europskim bankama i mi dalje opravdavamo ono što nije moguće opravdati. To su objave koje ne odgovaraju stvarnosti. Bilo bi važnije promisliti o onome što čini jedinstveni mehanizam spašavanja. To je nedovoljno, to je iluzija. Ako govorimo o jedinstvenom nadzornom tijelu, nema smisla niti govoriti o tome, zato jer on e, postoji već dvije godine, a nikad nije bilo učinkovito. Imamo jednu banku koja je propala prije dvije godine u mojoj zemlji kada je stupio na snagu jedinstveni nadzorni mehanizam. Niko se nije time bavio, niko nije objasnio što se dogodilo, niko nije preuzeo odgovornosti, to je doista loša reklama. Gospođa Delange ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Jedan kolega je rekao da trebamo privesti kraju ono što smo započeli. Bankovna unija je jedan od naših uspjeha, ali ne smijemo dopustiti da građani preuzmu rizike banaka. Bankovna unija temelji se na tri stupa fond za spašavanje, osiguranje štednje i e, jedinstveni mehanizam spašavanja, odnosno, oprostite, jedinstveni mehanizam nadzora. No, sada ne smijemo govoriti da štednju ne jamče nacionalni sustavi, a onda požurivati treći stup. Naime, nemamo još dovoljno povjerenje u sustav. Trebamo smanjiti rizike, a osim toga nisu još niti podvrđeni sporazumi koji su zaključeni u sklopu prva dva stupa. Dakle, ne samo da moramo privesti kraju ono što smo započeli, nego trebamo i raspolagati odgovarajućim kriterijima koje ćemo primijeniti. Ja sam za treći stup, ali ne za požrivanje istoga. Hvala. Imate pitanje gospodina Munoa. Prihvaćate li pitanje? U redu, izvolite, gospodine Munoa. Ja shvaćam vaše argumente, no moje pitanje je sljedeće. Vi stalno ponavljate argument da treba izbjeći da porezni obveznici snose teret troškova. Međutim i oni imaju također štedne pologe i vidjeli smo što se dogodilo u Italiji u prosincu 2015. godine. Tamo su neke banke zapravo bile, otišle u bankrot, u stečaj. treba razmotriti pravila koja nalažu da e, štednja od 200.000 e, eura se osigurava nacionalnim programima. Ako su banke neodgovorne i nude strankama proizvode koji su visoko rizični, a da ih o tome ne izvijeste, onda to nije pitanje osiguranja štednje. Ono što se bojim jest e, da će zemlje članice, neću ih imenovati, pokušati zaobići načelo bailina koje već postoje kako bi se smanjio rizik i kako bi se smanjio moralni hazard. Dakle, one mogu reći ne želimo bailin, nego ćemo to prebaciti na e, porezne obveznike i na državu. I bojim se da e, neće neke zemlje članice prebaciti teret na svoje poreze obveznike nego na neku drugu zemlju i zbog toga e, se zalažem za treći stup. Hvala, gospodin Fernandez, na minutu i 30. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim najprije zahvaliti izvjestitelju na ovom izvrsnom izvješću. E, Roberto Golteri izvrsno je dao sažetak sveg napretka koje smo postigli. Ovo je veliki europski projekt, a osim što je europski projekt e, time smo postigli i doista stabilizaciju e, bankovnog sustava i postavili temelje e, snažnije fiskalne politike. Dakle, naravno, kao što su kolege rekli, sada e, trebamo nastaviti sa radom, ali drago mi je što čini se velika većina ove, ovog doma je za jačanje trećeg stupa bankovne unije E, i pritom taj rad moramo ubrzati. Također nam je potrebna i e, revizija e, javne javnog duga, moramo smanjiti rizike, moramo povećati transparentnost i potrebno nam je zajedničko jamstvo e, štednih depozita. Također moramo e, definirati državni dug i e, metode nošenja s javnim dugom. To je ono što pokušavamo učiniti u okviru bankovne unije. Ako to ne učinimo, nećemo moći napredovati. Ne možemo samo ne možemo ostati na ovome e, što smo do sada učinili. Hvala lijepa. Jonas, e, imamo, Jonas, imamo pitanje za vas. Gospodin Langen vam želi postaviti pitanje. E, kolega rekli ste da je bankovna unija ogroman uspjeh međutim mi sad imamo probleme da jer e, monetarna politika i bankovni nadzor nisu odvojeni i Europska središnja banka mora smanjiti količinu novca i osim toga sada želi ukinuti novčanice od 500 eura. Kako gledate na to? E, i kako razmišljate o eventualnom uvođenju negativnih kamata? Hvala lijepa Mislim da je bankovna unija dobar smjer kojim smo krenuli, a problemi između monetarne politike i nadzora, e, ti problemi su postojali u mnogim zemljama i u mojoj zemlji ti problemi postoje, ali rad e, autonomnih nadzornih tijela e, mora se osigurati. Poteškoće E, međutim nisu posljedica monetarne politike nego toga što izvjesne zemlje članice i dalje imaju e, proračunske deficite, a to, ti su problemi osobito izraženi na jugu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodine predsjedavajući, cijenjeni zastupnice, imam malo vremena pa ću e, reći samo e, nekoliko stvari. Dakle, e, ovo što se događa su logične posljedice sa stajališta eurozone, ali postoje neke sumnje, a osobito što se tiče svota koje trebaju biti uplaćene u zajednički fond za jamstvo depozita. Dakle, troškove će na kraju trošiti klijenti banaka, a na primjer u Poljskoj gdje su e, gdje djeluju mnoge strane banke e, to je vrlo nepovoljno dakle klijenti tih banaka će platiti račun za taj novi sustav jer Poljska nije članica bankovne unije, a mi nemamo nikakva jamstva da će taj rizik biti mali za slučaj da na primjer se bankama loše upravlja i da dođe do e, insolventnosti e, u drugim e, državama. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Sljedeća kriza nam prijeti, kasino se E, dalje nastavlja. U e, Italiji se upravo jedan umirovljenik objesio zato što je izgubio životnu ušteđevinu jer mu je banka suavitovala da je uloži u sumnjive e, investicije. Dakle, sustav bank INA može bail-ina može funkcionirati samo ako se razbiju ogromne banke i ako e, ih se razbije na dovoljno male da se dopusti njihova, e, njihov bankrot. Dakle, e, samo u tom slučaju će jamstvo deficit, depozita moći biti moguće. Hvala lijepa. Gospodin Hökmark ima riječ. Eh, onim kolegama koji su za fragmentaciju eh, ta bi se kampanja mogla nazvati kampanjom za veću birokratizaciju, a mi želimo manje birokratizacije. Što se tiče velikih banaka, najvažniji problem koji danas vidimo nije pomenkanje eh, regulative u bankovnom sektoru, ono što vidimo je jednu, jedna prilagodba e, don, odlukama koje su e, donesene ono što međutim vidimo je nedostatak e, gospodarskog rasta i nedostatak investicija a u tom smislu mm, nema zakonodavstva koje može biti kompenzacija za nedostatak gospodarskog rasta. Dakle, nećemo riješiti problem e, razbijanja velikih banaka i za to ne postoji većina. Gospodine Hökmark, e, prihvaćate li pitanje gospođe Ferreira? Izvolite. Gospodine Hökmark, hvala vam na e, svom radu koji ste učinili u okviru Berdea. Dakle, moje pitanje tiče se bail-ina, dakle da vlasnici banaka snose troškove. Međutim, da li se slažete da je veći dio bankovnog sektora u Europi zaštićen od toga, a tu osobito govorim o njemačkim bankama, e, gdje su e, pravi vlasnici zapravo zaštićeni od mehanizama bail-ina. Da li ste svjesni toga, da li pratite to i da li vas to brine? Hvala lijepa. Izvolite kolega Hekmark možete odgovoriti. Hvala lijepa na ovom pitanju gospođo Ferrera. Kao prvo, ideja Belina je da porezni obveznici ne plaćaju za gubitke banaka u, u e, zakonodavnom radu za koji sam ja bio odgovoran u ovom parlamentu e, mi smo zajedničkim naporima radili u tom smislu ali to znači bez obzira da li se radi o Njemačkoj ili Švedskoj ili Portugalu mi e, novac poreznih obveznika neće biti Uh, upotrebljen za sanaciju banaka do 8%. Dakle, mi vidimo što se događa, sve zemlje članice se prilagođavaju uh, novoj regulativi i to se jednako tako događa i u Portugalu, i u Italiji, i u Njemačkoj, i u Švedskoj. Hvala lijepa. Gospodin Marijas na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Nadzorni mehanizam bi navodno trebao pridonijeti stabilnosti bankovnog sustava, ali to nije dovoljno za sanaciju e, banaka i 3 milijarde javnih sredstava će, e, su potrebne u tu svrhu i e, time se opterećuje zemlje članice, a nezaposleni ne, dobivaju dovoljnu pomoć. trećim memorandumom privatizirane su daljne banke što znači da e, siromašni građani Europske unije i dalje moraju stezati remen i moraju otlačivati kredite fondovima koji e, rade ovrhe tako da ljudi gube svoje krovove nad glavom. Imate pitanje gospodina Bonanna. Htio, e, htio sam pitati kolegu, smatra li da u ovom sve globaliziranom svijetu je bolje imati malo broj banaka, ali sve veće umjesto što veći broj manjih banaka na teritoriju. Zapravo vidimo da ove manje banke na teritoriju ugutaju sve veće banke i nastaju sve veća čudovišta. Smatrate li da je za gospodarstvo bolje ono što se događa sada ili imamo li možda neko bolje rješenje? Hvala gospodine Marija, možete odgovoriti. U Grčkoj je situacija takva da E, male banke koje su davale e, stambene kredite nisu bile prihvatljivo rješenje. Mnoge su mogle biti spašene da su bila osigurana odgovarajuća sredstva, međutim one su likvidirane. Ja sam za to da regionalne banke dobiju E, pomoć i podršku jer one daju doprinos realnom gospodarstvu. Rekapitalizacija u Grčkoj, e, tu smo vidjeli samo da su opet e, račun morali platiti građani. 30 milijardi je zapravo bačeno kroz prozor. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine Gualtieri na ovom izvješću i hvala svima koji su doprinijeli ovom izvrsnom izvješću. Također želim zahvaliti povjereniku Hilu i cijeloj Europskoj komisiji zbog e, činjenice da konačno imamo zakonodavni prijedlog koji se bavi trećim stupom bankovne unije koji je sigurno e, najkompliciraniji za E, postići dakle europski sustav jamstva depozita. Želim podvući gospodine povjereniče da sam bio iznenađen e, kad sam čuo izjave predsjednika značajnih europskih banaka e, koji smatraju da se ne treba dalje e, napredovati sa procesom bankovne unije, da to nije potrebno. Mislim da sa tim predsjednicima banaka trebamo nastaviti razgovarati kako i da im trebamo objasniti da je bankovna unija i dalje neophodna. U mojoj zemlji banke e, bankama je dosta toga da daju da prodaju e, kredite e, deset 10% ispod cijene. Hvala lijepa. Sljedeći govornik Naravno da smo svi mislili što više ljudi razgovara o bankama i što više ih nadzire toliko bolje. Međutim, u međuvremenu nam je postalo jasno da se radi o jednom, e, jednoj e, mutualizaciji rizika što znači da njemački štediša e, mora spašavati strane banke. Moje iskustvo je e, da ako su svi za sve odgovorni, onda na kraju nitko nije odgovoran. Ovakva bankovna unija e, na ovaj način organizirana je potpuno e, neodgovorna. Moj ceterum cenzio je mišljenja sam da euro u Europi treba biti ukinut jer vodi samo E, sukobima i e, problemima. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, hvala lijepa kolegice i kolege. Ako sada napravimo e, bilancu što smo do sada učinili u vezi sa bankovnom unijom, vidimo da ono što je dogovoreno još nije implementirano u svim zemljama članicama a istovremeno se već daju novi prijedloze i zato imam doista jednu molbu najprije se moramo pobrinuti da se e, regulativa koja je već usvojena implementira i primjeni u svim zemljama članicama prije nego što e, idemo na daljnje prijedloge kao što je na primjer potpuno krivi prijedlog edisa E, moj drugi prijedlog bi bio dakle da se pridržavamo načela proporcijalnosti. Ne mora se svaki problem rješavati na europskoj razini. Na primjer, e, doprinosi u ovaj fond za jamstvo depozita e, sad komisija predlaže da bi tu banke naravno trebaju uplaćivati u taj e, fond ali tu još ima dosta toga za odraditi prije nego što e, do, e, se počnu davati sljedeći prijedlozi. Hvala lijepa gospođa Höbner ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Bankovna unija je najvažniji europski projekt E, kao odgovor na krizu i dopušta nam da e, sa bail-outa pređemo na sustav bail-ina, ali to znači nove obveze i nove uvjete za e, vlasnike kapitala i vlasnike banaka. To je dovelo do nekih prilagodbi i izmjena, ali to nije još u dovoljnoj mjeri sve prihvaćeno i implementirano Eh, ja mislim da bi investitori morali bolje shvatiti svojih prava i obaveza u okviru sustava INA. Osobito što se tiče eh, ovaj cijeli sustav bi dobio na vjerodostojnosti i postigli bismo eh, jednake uvjete za sve kad bi se tu uvela veća harmonizacija. Hvala lijepa gospođo Hübner. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Riječ ima gospodin Mavrides. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. želim upozor reći prije nego što sam ušao u politiku vjerovao sam da u Europskoj uniji vrijede zajednička pravila, ali e, čini se, sad sam svjestan toga da ta pravila nisu e, se ne donose na objektivan način. Dakle, bankovna unija e, se može na e, dobar način osmisliti samo ako ona ima ta svoja tri stupa, a treći e, bez trećeg stupa bankovna unija nije samo ne nepotpuna nego je i doista neophodno da se zajamče štedni e, ulozi naših građana. E, sljedeći govornik je gospodin Švab. Drage kolegice i kolege, Bankovna unija je doista jedna e, teška proba koja je za nas koji nam predstoje. Kao što je u politici E, uobičajena moramo početi od onoga što je naša stvarnost e, mi imamo dakle e, zajedničku valutu i možemo, moramo naći rješenja koja su realna. Banke postoje da bi služile gospodarstvu. Gospodine povjereniče, ja sam vam vrlo zahvalan što e, našu pozornost krećete na e, potrebu da moramo jačati bankovni sektor kako bi mogao još bolje služiti našem gospodarstvu i zahvaljujem i našem izvjestitelju koji je to naglasio u svom izvješću. Zahvaljujem zastupnik Fijegas, minuta. Ova Europska unija uopće ne rješava nikakva pitanja, nadzorni sustav nije učinkovit, sanacijski mehanizam i fond su preslabi. Čak i ako dioničari moraju snositi trošak, porezni obveznici će morati također još na to dodati sredstva. Potreba nam je učinkovit sanacijski sustav koji bi trebao ograničiti troškove na minimalnu razinu, dakle onaj trošak kojeg trebaju snositi porezni obveznici. Dakle, minimalni trošak za porezne obveznike eh, i za realno gospodarstvo. To što je, stoji već u uredbi. A eh, u bankovnoj uniji kao prvo moramo imati dobru kategorizaciju banaka, to je osnovni preduvjet. Za nas ne može doći do eh, snažnog rješenja ako se ne dobije kontrola nad bankama i nad financijskim sustavama kada banke ponovno budu u usluzi e, građana. Sljedeći govornik. Hvala vam. Zahvalio bih također predsjedniku Gualtieriju na njegovom izvješću. Tri kratke točke s moje strane koje bih uputio povjereniku. Bankovna unija ključna je za rast i radna mjesta, osobito unutar eurozone. Moramo imati snažnu bankovnu uniju a onda ga trebamo popraviti i dotjerati projekt, to bismo trebali i učiniti. Također vjerujem da je komisija u pravu sa ovom revizijom koju je pokrenula, dakle ondje gdje su potrebne, nužne, trebamo biti dovoljno iskreni da to i kažemo. Ne mislim da bismo također to trebali učiniti na neki pristrani stranački način, to smo morali učiniti brzo, radi se o izvanrednom projektu mandatu prethodnog saziva parlamenta, ali ako stvari ne funkcioniraju, moramo biti spremni promijeniti ih. Za kraj, sve se radi zapravo o mogućnosti uzimanja zajmova. Velik broj banaka još uvijek ne može e, pozemljivati u smjeru razvoja malih i srednjih poduzetnika, što je vrlo važno. Mislim da i dalje moramo imati na raspolaganju pričuvu kako bi nova arhitektura o SSM-u bila ispravna, kako bi novi stres testovi stres, stresa bili na mjestu i prije svega da moramo e, unijeti rast u europsko gospodarstvo. Bez toga neće biti napretka. Zastupnik Flanagan. Hvala vam. Ovaj tjedan u Irskoj središnja banka uništila je protratila 500 milijuna eura, dakle to je ostavština dvije propale banke. I mi imamo ostavštinu gdje pokušavamo podići neke stupove i arhitekturu koja je trebala postojati još onda 99. kada se započelo sa projektom eura. Prošle godine također smo 2 milijarde potrošili, 1 milijardu 2 14. 3 milijarde 2013. Ukupno to je 6 milijardi, a 25 milijardi očekuje ista sudbina. Ono što mene zanima je sljedeće, što će vijeće učiniti, što će komisija učiniti, što će središnja banka učiniti kako bi se nova pravila e, retrogradno primijenila i kako bi se Irsku i Irce e, spasila od ovog uništenja desetaka milijardi eura. Ovo je već peti put da pokušavam dobiti odgovor na to pitanje. Može li komisija, molim vas, slušati nas, a ne razgovarati između sebe i malo vražeg poštovanja pokazati prema ljudima koji su ovdje izabrani, a ne gledati, googlati, miješati svoju kavu. Odgovorite molim vas na pitanje kako ćete retrogradno pomoći Irskoj koja će biti prisiljena pozajmiti 31 milijardu eura. Možda u vašim gospodarstvima to nije e, mnogo, no vraški je mnogo u našem gospodarstvu i ljudi zbog toga gladaju. Odgovorite na to pitanje i molim vas poštujte moj mandat i mandat svih drugih. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor zastupnik gospodin Hill. Hvala vam lijepo. I zahvaljujem isto tako na rasprave koja je pokrila cijeli niz pitanja, od kojih se neka i tiču bankovne unije. Tako da mislim da valja pomenuti, nadvezujući se na pitanje da li je čaša napola puna ili napola prazna, podsjetiti se koliko smo zapravo daleko došli, koliko smo napravili i imati na umu proces ovih testova e, opterećenja, stres testova i vidjeti da je naš bankovni sustav doista snažniji, otporniji, e, bolje kapitaliziran prije nego što smo započeli na tome raditi. Što se tiče pitanja povjerenja, ono mislim da je u samoj suštini toga kako ćemo se uhvatiti u koštac sa poslom koji moramo učiniti ukoliko želimo napredovati u radu na bankovnoj uniji. To također naglašava naš pristup sa prijedlogom EDIS i priopćenju o smanjenju rizika zbog toga što ćemo morati izgraditi to povjerenje i raditi paralelno na više stvari. Slažem se sa onime što je rečeno o važnosti primjene postojećeg zakonodavstva i poštivanja obveza koje, su, koje smo već stupili a kao što sam i prije rekao, napreduje se isto tako na transpoziciji ove regulative. Redovito se vraćamo na to pitanje na svakom sastanku ECOFINA i države članice e, su gotovo odradile taj posao. Što se tiče e, izloženosti država, što je gospodin Galtieri sam spomenuo u svojim komentarima, slažem se sa mudrim stavom koji je izložen u njegovom izvješću o mogućem prudencijalnom tretmanu izloženosti država. Naš pristup je bio sastavni dio koordiniranog rada na globalnoj razini, a to je trenutno nešto o čemu se raspravlja na Ekofinu i unutar Bazelskog odbora. I bilo kakva buduća aktivnost komisije eh, svakako će se temeljiti i na tim raspravama. Važno pitanje backstop mehanizma zaštite je također spomenuto. Države članice su se složile oko e, pristupa za financiranje i složile se da mora postojati zaštitna mjera do 2024. A to pitanje je također spomenuto i u našem priopćenju o mjerama za smanjenje rizika. Što se tiče bankarstva u Sijeni, Kratko bi se dotaknuo toga. Prije svega, financijske transakcije o vrijednosnicama, dakle kada su je regulativa vezana uz to lani stupila na snagu, to bi je velik korak napred za nadzor bankarstvo sjeni, regulativa MIFID će tu također odigrati svoju ulogu i mislim da ćemo moći napredovati i po pitanju fondova financijskih na kojem radimo u vijeću, gdje mislim da imamo velike mogućnosti za napredak a ja ću svakako e, biti e, budno paziti vezano s bilo kakve rizike koje se pojavljuju iz smjera bankarstva u sjeni. Još jedna e, tema koja se neprestano ponavlja sa svih strana je pitanje proporcionalnosti. To je nešto što je zapravo podloga zahtjeva da se ponude dokazi, da se razmotri učinkovitost zakonodavstva koje smo već usvojili ne da se sama arhitektur, arhitektura toga, poput bankovne unije, dovede u pitanje, već da se zapitamo, kao što je gospodin Hayes rekao, da li smo sve dobro odradili, dobro pogodili i da li zakonodavstvo funkcionira na najučinkovitiji mogući način za poticanje investicija, za omogućavanje poslovne zajednici da pozajmljuje, e, da se omogući jednostavno priljev kapitala onim poslovima koji žele ulagati i žele rasti. To pitanje proporcionalnosti je nešto čime ćemo se pozabaviti, također to uključeno unutar naše CRR revizije i mislim da potreba uravnoteženja mikro i makro prudencijalnih zahtjeva je nešto što e, doista e, uvijek imam na umu. Dakle, doista sam zahvalan gospodinu Gualtieriju, izvjestiteljima u Sijeni, na uloženom trudu, na ovoj raspravi i e, radujem se danjem budućim izvješćima e, gdje se nadam da ćemo moći lijepo pokazati napredak koji ćemo ostvariti i koji svi očekuju i da ćemo održati ovaj korak u radu na osnaživanju bankovnog sustava. Hvala vam novim završnim opaskama što se bankovne unije tiče. sada riječ dajem gospodinu Gualtieriju na njegove e, završne riječi. Zvalite. Hvala vam. Ovo je bila vrlo živopisna rasprava koja se dotakla mnogih aspekata. Naravno, ne smijemo pritom smetnuti suma da je glavno obilježje i glavni cilj ovog izvještaja detaljna i precizna analiza e, različitih aspekata prve godine jedinstvenog nadzora, vidjeti što je funkcioniralo, što nije funkcioniralo baš tako dobro, što bi trebalo unaprijediti. U tom smislu smo dali vrlo konkretne prijedloge, kao što je napomenuo gospodin Gigold. I mi očekujemo od komisije te, um, dakle, jedinstveni nadzorni, jedinstveni sanacijski mehanizam. Ja ih pozivam da dođete na sastanak u odbor Ekon te da odgovorite na pitanja koja smo postavili. Ja naravno shvaćam da metodologija srepa te e, opcionalne i nacionalne diskrecije, e, zatim pragovi, zatim potreba da se zadrže pomoćni faktori za male i srednja poduzeća. To su stvari koje neće potaknuti veliku raspravu na plenarnoj sjednici poput velikih strastvenih rasprava o bailoutovima i ideološki obojenim temama. Iako bi se ova rasprava trebala temeljiti na činjenicama, a manje na ideologiji, to moramo priznati, no bez obzira na sve to, ne smijemo smetnuti suma e, to da u izvješću stoji da pravila treba poštivati, ali s druge strane i da pravila sadrže mogućnosti da se poduzmu mjere koje neće imati negativne e, posljedice na financijsku stabilnost. O tome govorio i zastupnik Balc. I to je zapravo pozitivno. To se događa trenutačno u Njemačkoj. Tamo se radi na uspostavi e, instituta koji će spriječiti bail te e, vratiti oporavak nositeljima obveznica. Zatim, pametno korištenje definiranih pravila je ključno zato što je financijska stabilnost od iznimne važnosti za sve nas. Zatim e, moramo isto tako podsjetiti da se tu neće koristiti sredstva poreznih obveznika. Na kraju drago mi je da je govornik se prekida. Zahvaljujem.